Uh, good Dobar dan kolege. U ime odbora AFET želim vam zahvaliti što ste uh, ugostili članove odbora za razvoj uh, radi ove razmjene mišljenja o izazovima u vezi sa prisilnim raseljavanjem. mi smo pripremili da zajedničko izvješće na tu temu. E, to je jedna od, jedno od najvažnijih pitanja trenutno i mi pokušavamo naći humani odgovor koji na te probleme, e, odgovor koji priznaje da ljudi imaju prava, ali također pokušamo iznaći e, praktične, praktične rješenja i politike koje e, će na adekvatan način odgovoriti na ove izazove. Sada će, e, uskoro ćemo imati 19. E, rujna će se održati događaj na visokoj razini u organizaciji UN-a gdje će se razgovarati o ovim temama. Danas ćemo čuti prezentaciju o komunikaciji komisije život u dostojanstvu e, koje su u travnju usvojili ministri na vijeću. E, s nama su tri panelista. Gospodin Debruje iz glavne uprave EKO, gospodin Ambrozi, glavni ravnatelj Međunarodne organizacije za migracije i gospođa Hald iz Danskog vijeća za izbjeglice. E, najprije ćemo riječ dati gospodinu Debrujevu da nam da stalište stajalište komisije. Ispričavam se, ali za 15 minuta ću morati otići jer smo sa pola sata zakašnjenja započeli sa ovom točkom dnevnog reda. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća da vidim da kasnimo. E, ja ću zato pokušati svesti moju prezentaciju na glavne poruke, jer ova komunikacija je objavljena već prije nekog vremena e, i već je i usvojilo vijeće, kao što ste i sami rekli i mislim da je već zapravo dobro poznata barem glavne poruke tako da ću vrijeme radije prepustiti drugim panelistima a kasnije stojim na spolaganju za e, pitanja. Dakle, ovo je jedan komad u puno većem, e, veće slike, dakle komadić e, pazla u skladu je sa agendom e, drživog razvoja za 2030. i dio e, napora koje ulaže Evropska unija u e, sklopu globalnog humanitarnog samita. Sastanci će se održati u New Yorku u rujnu na marginama E, zasjedanja UN-a. Zašto smo, je komisija objavila ovu komunikaciju? E, mislim da je dobro podsjetiti na početku ove prezentacije 65 milijuna prisilno raseljenih osoba e, na cijelom svijetu je najveći broj ikada. Među tih 65 milijuna pet najvećih izvora su Sirija, Somalija, Sudan. E, što je produljeno prisilno raseljavanje, to su slučajevi kada se, su ljudi raseljeni dulje od pet godina, kada se nisu uspjeli vratiti svojim kućama dulje od pet godina. Naš pristup e, se koncentrira na status tih e, raseljenih osoba. Većina tih raseljenih, e, prisilnih raseljanja događa se u regijama koje su vrlo nestabilne i ranjive. Svjedoci smo kriza koje se nadovezuju jedna na drugu. Na primjer u zemljama Sahela, u Etiopiji vidjet ćete da su ta prisilna raseljavanja posljedica vrlo kompleksnih e, situacija gdje se e, više e, uzroka međusobno kombinira iz prepliče. Dakle, ono što je naša fokus je koncentrirati se na te ranjive raseljene osobe, prisilno raseljene osobe, mi zapravo ne vodimo mnogo računa o tome odakle e, su te osobe iz koje zemlje e, jer ti su migranti uvijek e, u klopci u toj situaciji i jednostavno su u pokretu. Ovaj fenomen nije nešto novo. Ovo ovaj problem postoji već dugo u različitim regijama na svijetu, u Latinskoj Americi, u Africi, e, dakle ta, taj fenomen nije novi, ali e, vidjet ćete u našoj komunikaciji da je u prošlosti bilo nekoliko pokušaja da se e, takve situacije razriješe u skladu sa njihovim specifičnostima. Međutim, ono što se dogodi obično je da se najprije uputi humanitarna pomoć, a nakon e, nekog vremena kada se e, situacija tih osoba e, kada ona traje dulje vremena onda se dođe do zaključka da se nešto mora učiniti i vrlo često ono što se potom E, dogodilo je da je novac ponestao. I naravno da e, povezano s time je i e, ovisnost tih prisilno raseljenih osoba, a, kada je riječ o dostojanstvu oni ga naravno gube i postaju potpuno ovisni. E, u to se možete uvjeriti ako posjetite e, logore u kojima su e, na primjer izbjeglice iz Sirije, na primjer u Grčkoj. Ljudi čekaju po cijele dane da im se podijeli hrana, to nisu humani uvjeti života i to nije život u skladu sa ljudskim dostojanstvom. Dakle, to je razlog zašto sada dolazimo do e, stajališta da trebamo izvući lekcije i pouke iz prošlosti i a u prošlosti jest bilo i nekih e, uspjeha, ali bilo je i priča gdje, gdje nismo bili baš tako uspješni i sva ta iskustva trebamo u buduće inkorporirati u naš budući rad. Dakle, ono za što se mi zalažemo je da e, kada se situacija e, produlji, e, kada dugo traje, kada se ne naziru na vidiku rješenja, da onda objedinimo resurse, humanitarne resurse, razvojne resurse i sve ostale resurse jer valja razlikovati humanitarne i razvojne resurse i da onda se uhvatimo sa situacijom na način da e, okončamo ovisnosti ljudi i da e, omogućimo da E, ti ljudi koji su e, dulje vremena u takvoj situaciji da im se omogući da daju svoj doprinos zajednici e, gdje, gdje, se nalaze. Somalijski izbjeglice su već dulje od 20 godina izbjeglice u Keniji, potpuno su ovisni i svi smo mi doprinijeli toj situaciji. Nemojte me krivo shvatiti, jer ja sam od početka bio u, uključen u bavljenje tom situacijom. Ja međutim nisam ni na čijoj strani. Posljedice što se tiče istrpljivanja resursa, posljedice na okoliš, e, posljedice ako se takva situacija produlji desetljećima, bez obzira iz kojih razloga, je da e, vlada Kenije, na primjer, u ovom trenutku kaže da e, oni sada žele e, ukloniti taj izbjeglički logor. Mi bismo u budućnosti trebali izbjeći situacije da, se, da dođe do takvog razvoja događa. E, mi znamo gdje su e, krizna, krizne regije i trebali, smo pokući, trebali bismo pokući izbjeći da dođe do takvih situacija. Što bismo trebali učiniti? E, programi, regionalni programi zaštite koji su pretvoreni u regionalne programe zaštite i razvoja E, su prvi korak u tom smjeru. Mi radimo sve više sa kolegama koji rade na e, razvoju, na jednom e, dokumentu, koncepcijskom dokumentu koji bi trebao objediniti jedan i drugi aspekt. Znam da parlament ima dosta pitanja u vezi sa novim instrumentom koji nazivamo na engleskom entrustment, e, mi pokušavamo tu objediniti različite instrumente koji su nam na raspolaganju. E, jedan veliki korak napred u tom smislu je e, program Cash. Što taj program osigurava? Kao prvo, E, to da ljudi budu sami odgovorni za e, sebe, za svoje obitelji, za svoja kućanstva i na koji način će upotrebljavati novac u gotovini kojim se daje. Osim toga oni tim novcem onda kupuju ono što im je potrebno na lokalnom tržištu postoji velika razlika e, u životu tih ljudi ako e, čekaju po cijele dane da im se dodijeli neka hrana ili ako su u stanju sami kupovati tu hranu koja im je potrebna novcem koji dobiju. To je ogromna razlika, e, a takvih primjera ima još. Ono što dakle E, želimo ovom komunikacijom je da se krene u tom novom smjeru. E, naravno, mi ne poričemo e, vrijednost rješenja koja su na horizontu. Međutim, E, sredstva, financijska sredstva koja se e, troše trebamo e, sagledati i u kontekstu činjenice da što se tiče povratka u povratka svojim kućama, odnosno trajnog rješavanja problema prisilno raseljenih osoba, da je toga sve manje. E, evo, s time bih ja završio. E, mi ćemo naravno rado sudjelovati u raspravi e, sa vašim odborima. Ovo je sada dio jedne mnogo šire agende koja se bavi temama koje imaju veze sa migracijama i možda ćemo već u rujnu u New Yorku e, moći doći do jednog novog pristupa fenomenu migracija i e, ovom problemu. Naš hvala znam da evo, kolege iz odbora za javnost već odavno traže da se spomen, poveže razvoj sa humanitarnom pomoći. Evo, sada ću predati riječ e, gospodinu Panzeriju potpredsjednik odbora AFETA za vanjske poslove, dakle on će preuzeti, no onda ću kasnije, možda ću najprije dati riječ gospodinu Ambrosiju, direktoru organizacije Migration. Hvala, predsjedavajuća. Ja bih volio da sam eh, šef, ali evo, možda u budućnosti. Hvala što sam mi mogućnost da vam se obratim i sudjelujem u ovoj raspravi. koja se bavi iznimno važnom temom. I kojim se bavimo s drugim partnerima i u komisiji i drugim e, međunarodnim organizacijama naravno i sa europskim institucijama. Htio bih započeti samo od zadnje zadnja stvar koju želim spomenuo, a to je da je u pitanje povezivanja humanitarne pomoći i razvoja kada se želimo suočavati s ovom krizom eh, raseljavanja, to je samo jedan element odgovora. Mislim da ako je jedan pozitivan element eh, izašao iz ovog zadnjeg povećanja migracijskih tokova u Europu je to da ovo čemu svjedočimo je sistemski fenomen i zahtjeva sistemski i strukturni odgovor. A to nije samo hitna situacija ili krizna situacija kojoj treba pristupiti. Dakle, ovo treba zagledati u okviru nekoliko komunikacija, dokumenta, politika koje je komisija objavila zadnjih mjeseci i koje se bave vanjskom dimenzijom migratorske krize i isto tako treba u istom svijetu sagledati e, komunikaciju 7. lipnja o, partnerstvu s trećim zemljama iz kojih dolaze migranti. Što se nas tiče komunikacije koje danas ovdje raspravljamo, ima puno toga sa sve većim naporom europskih institucija, država članica i općenito govoreći sa međunarodnom zajednicom da se porisku korijenskim uzrocima raseljavanja i migracija. I to je ključni element svakog odgovora koji želimo pružiti kada želimo poboljšati upravljanje ne samo krizama, već e, širokim e, kretanjem e, ljudi i razlozima zašto se oni raseljavaju. Imamo razne ljude koji dolaze u Europi. Imamo klasične izbjeglice koji dolaze iz eh, zemalja obuhvaćenim eh, sukobima i koji bježe iz raznih situacija od kojih imaju potrebu za našom zaštitom. Zatim imamo krimčarenje ljudima, imamo eh, razne kategorije ranjivih skupina, imamo migrante koji traže za boljim životom bilo da se radi o radu, o obrazovanju. Dakle, imamo mješovite kategorije ljudi koje dolaze u Europu. I sve veći broj takvih e, ljudi koji dolaze, koji migriraju ne samo u Europu, već i drugdje. Zato smo se prvenstveno odlučili sredotočiti na ranjivost, na njihovu ranjivost najprije, a ne samo na konkretni status ili kategoriju. Jer ima ljudi koji ne bježe nužno od rata, ali u slučaju, ali koji kojima treba doista pomoći, možda čak i više nego nekim drugima. Dakle, osobito je značajno da se usredočimo na njihovu razinu ranjivosti. Nekoliko stvari naglašeno u prethodnom izlaganju. Kao prvo, mislim da je doista jako važno imati na umu činjenicu da krize s kojima smo suočeni, osobito kriza izbjeglica i raseljenih osoba u nekim dijelovima svijeta traje već 20 godina i više, a to je nekoliko generacija i način na koji ćemo se nositi s tim produženim, dugotrajnim krizama je od ključnog značaja za budućnosti zemalja. Na ako mislimo na Somaliju, koja je spomenuta, tamo imamo izbjegličku krizu koja je u tijeku od 92. 1992. Dakle, to je već 24 godine, to je, to je, to je uzrast moje, toliko godina imamo moja Dakle, ljudi su rođeni u i čitav život su živjeli u tom stanju. I to je velika prepreka pred eh, izbjeglicama iz određenih zemalja glede njihove mogućnosti da konstruktivno djeluju i doprinose razvoju svog vlastnog života i života svoje budućnost svoje zemlje. A tome je tako zato što je većina kriza doista produžena i to više nije nikakva iznimka. Zatim ima jasna potreba da se humanitarnom pomoći, humanitarnim odgovorom upravlja na drugačiji način. Dakle, od samog početka treba vidjeti koje su dugoročna rješenja, koja dugoročne mogućnosti koje treba uzeti u obzir kada se osmišljaju odgovori dakle humanitarna pomoć, e, pomoć za razvoj e, i drugi mehanizmi. To su stvari koje treba imati na umu odmah od samog početka obrazovanja, to je jedna od stvari koja mi pada na pamet, nije jedina, ali zasigurno jest važan element. Sad, zbog toga što ste krize toliko produžene, moramo skonstatirati da ovu situaciju ne smatramo kao eto neko parkiralište, kao da imamo e, gomilu ljudi koji dolaze u neku zemlju koju ćemo parkirati u neki logor, neku instituciju, neko mjesto i tamo će čekati pravi trenutak da se vrate kući. Jer e, to razdoblje parkiranja moglo bi biti produženo, jako produženo. Dakle, mimo humanitarne pomoći i instrumenta trebamo imati i mehanizme za razvoj koji treba biti uključeni samo samog početka kako bismo pomogli stabiliziranju tih zajednica i ljudi koji ih e, prihvaćaju kako bi se izbjegle i čitavi nizovi dodatnih problema koji bi mogli izbiti s kojima smo se morali nositi mi kao međunarodna zajednica, a tu su sekundarno kretanje, degradiranje, odnosno raznih e, tih logora po svijetu i tako dalje. Sve ovo kako bih rekao da mislimo da napor koji je uložen u ove komunikacije zajedno sa nekim drugim brojnim komunikacijama i politikama Europske unije, a koji se tiču načina e, na koji upravljamo migracijskom mobilnošću i je nešto što je jako dobro došlo. Mi se nadamo da ćemo moći dalje osmišljati, ne samo osmišljati odgovarajući instrument politike i odgovore za rješavanje ovih problema, već da ćemo povećati naše sposobnosti da ispunimo ono što je već e, ispunimo obveze koje su već preuzete. Mislim da je ovo nešto o čemu se permanentno mora razmišljati. Dakle, ova komunikacija nije kraj, kao što sam rekao, jer kao što rekao, ovdje se radi o strukturnom problemu i ne samo strukturnom, već o problemu koji se razvija visokom brzinom i trebamo biti u mogućnosti odgovoriti isto tako brzo Evo ja ću prestati sa svojim izlaganjem i s velikim zadovoljstvom bih, e, ću se uključiti u buduću raspravu i odgovoriti na eventualna pitanja. Hvala. Hvala, a sada predajem riječ gospođi Harte koja predstavlja odbor, e, Danski odbor za izbjeglice. Hvala predsjedniče radi. Hvala na ovoj mogućnosti mi pružate da e, predstavim mišljenje Danskog izbjegličkog vijeća o prinudnoj i produženom e, egzilu. Ja ću sam na svjetski humanitarni summit, e, drugo e, mješovita migracija i treći element tiče se malo ranog planiranja i postkonfliktskih situacija i kako rješavati te probleme. Moram e, doista insistirati na tome da ću se doista puno nadovezivati na ovo što su prethodno dva govornika govorila, tako da nećete uočiti nikakvo neslaganje među nama, bojim se. No, što se tiče svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu, jedna od, e, jedan od jako pozitivnih rezultata ishoda tog e, sastanka na vrhu je bilo priznavanje produžene situacije ove krize i potrebe za višestrukim odgovorima. Kao što sam već rekla, razmještanje nešto može trajati preko 20 godina i to ukazuje na potrebu za dugoročnim planiranjem koje će biti sredočno na tri stvari. Pružanje trajnih rješenja u zemljama podrijetla, a tu treba uložiti puno veći napor da se nađu politička rješenja za produžene sukobe i rješavanje sukoba. I kao što je već rečeno, humanitarna pomoć ne može se zamijeniti, ne može zamijeniti političko rješenje. Bez više ulaganja na političkoj razini, broj primjerno razmišljenih osoba će samo rasti. Dakle, Europska unija ima jako važnu ulogu u tome. Druga stvar, što se tiče ovog priznanja, je da je produženo raseljavanje nešto što zahtjeva da se pruže resursi za integraciju dugoročno razmišljenih ljudi i da se podrže obje zajednice, odnosno cjelokupna zajednica. Treći element, a i ovo je spomenuo, spomenula predsjedavića koja je odšla, dakle desetljećima komentarci su, od komentaraca se traži da pruže neke alternative raznim paradigmama, no sada mislim da e, s uvažavanjem, s priznavanjem ovog produženog karaktera razmještanja, mislim da je važno da se radi na strategiji razvoja i da se ona uzme u obzir. Današnji sasnak koji kojim predsjedavaju odbor za razvoj i za vanjske poslove ukazuje na činjenicu da se sve bolje razumije i prihvaća ova situacija i da postoji sve veća volja da se stupi, da se, da se započne s dijalogom. Jednako kod elemenata o mišovitoj migraciji. Mišovita migracija znači e, veliki broj ljudi koji e, migriraju iz raznih razloga. Nekima je potrebna međunarodna zajednica, drugi traže mogućnost za bolji život to nije skladna skupina i svi ne mogu dobiti azil i međunarodnu pomoć, ali sve su to ljudska bića i svi oni imaju ljudska prava koja moramo zaštiti i moraju biti ispoštovana. Dakle, bojim se da migranti iz Vilice neće smanjiti svoje tokove i smanjivanje njihovih legalnih puteva može smanjiti broj migranata i izbjeglica koji ulaze u Europu, no to neće smanjiti broj kojima je potrebna zaštita i neće prekinuti taj pokret kretanje. Kretanja se ne zaustavljaju, već preusmjeravaju. Ljudi se nalaze druge rute kako bi došli do svojih e, odredišta. Dakle, pozdravljamo inicijativu Banki Muna. Nam je potrebna, potrebne su nam globalne mjere koje će biti organizirane na e, mehanizmima lokalnim, regionalnim, međunarodnim i koji imaju koji uzme u obzir i odgovornost države podrijetla, države tranzita i države odredišta. Tu moramo uključiti i specifičnosti migranata i uzeti u obzir humanitarnu pomoć, pomoć e, za razvoj. Trebamo se postarati da migranti koji ne ispunjavaju međunarodne nacionalne uvjete, da ih se vraća uz dužno poštovanje i da se poštuju njihova ljudska prava. To mora biti niz mjera koji će priznati pozitivan doprinos migrantima i izbjeglicama za, u gospodarskom razvoju i priznati njihov e, veliki doprinos e, u okviru radne snage u brojnim dijelama svijeta. A prije svega moramo imati niz mjera koji će koji će pomoći na valjan način. Europska uloga ima veliku ulogu da se postara da se prema svim migrantima postupa na adekvatan način i u skladu s međunarodnim zakonom i pokazati statku svijeta da je Europska unija spremna preuzeti odgovarajući dio izbjeglica i biti svjetski čelnik eh, s najvećim standardima. Mišovita migracija je nešto čime treba upravljati, nešto treba kontrolirati i zbog jako ograničenih podataka o migraciji trenutna retorika jest puna anegdota i jako emo, temeljenim emocijama. U biti jako malo znamo o tome, o tome što e, i kako se izaziva migraciju sekundarna kretanja. Dakle, treba imati sve veće podatke, prikupljati više podataka kako bismo imali veće više informacija. Zajedno sa RM-om i UNHCR-om eh, RIC je uspostavio Mixed Migration Secretariat za eh, Afriku i Jemen gdje se izrađuju i prikupljaju informacije o migrantima. Slične inicijative donose se u drugim regijama kao što je Zapadna Afrika i Centralna i Istočna Azija. Što se tiče ranog planiranja poslu konflikta i, i i rješenja za, nakon razmišljanja. Ako se osvrnemo na neka prethodna iskustva, jedna od ključnih lekcija jeste da jako rano treba početi planirati trajna rješenja za zemlje kao što je Sirija, iako je to izgledalo nemoguće. Iako humanitarne organizacije su pretrpane potreb zahtjevima za humanitarnom pomoći, ako se započne razvijati scenarije za buduća trajna održiva rješenja, to može napraviti veliku razliku. U regijama gdje ima veliki broj razmištenih i gdje razmišteni nisu u žiži političkih interesovanja, ako to nije dobro planirano i provedeno, onda se povratak razmišljenih može, može tako razviti da e, predstavlja problem za sigurnost. A sada ću reći ono što je rekao Jean-Louis ti imigranti mogu biti faktor destabilizacije. Somalija i Kenija su zadnji e, primjer. I ako se ne nađe rješenje za e, povratak, e, odnosno adekvatan povratak tih ljudi, ljudi će glasati svojim nogama i otići će drugdje. Ove međunarodne organizacije i naša predlažu da se radi na određenim rješenjima i da se najprije počne raditi na Siriji sljedećim ciljima, da se promoviraju inicijative koje mogu prodržati budući povratak koji bi mogao, to bi mogli biti zakonski, pravni e, program pomoći, dakle osobni podaci, podrška za otvaranje za razvoj poslovnog sektora u Siriji i tako dalje treba raditi na analizama koje će pomoći da se vidi kako se može unutar Sirije promijeniti politička mapa i kako se može pomoći povratnicima. Moramo moći razumjeti implikacije za razne skupine razmišljenih Sirijaca. Mnogi neće moći, mnogi se neće moći vratiti tamo otkud su došli. Platforma će razviti okvir za rješenja Konačno, jako je važno da sirijsko društvo budu uključeno u ovo sve i da se sasluša i sluša razmještene u cijeloj regiji i, čak i dalje od regije, kako bi se vidjelo koje su njima najbolja rješenja. Ova inicijativa nadaknuta je drugom inicijativom, koja je isto tako iz Afrike. I to je tajništvo za trajne rješenja koje radi na ovom problemu već dvije godine. Dakle, zaključno, želim rezimirati kao prvo, mi razumijemo i podržavamo potrebu da se ponovo osmisle instrumenti za produženo razmišljanje kao drugo, treba nam global kompakt za migraciju i ohrabrujemo Europsku uniju da preuzme obveze s tim, u vezi i da pokaže svjetsko e, čelništvo. Treće, treba uložiti veći trud da se prikupaju podaci i upravlja podacima kako bi se prikupilo dodatne valjane dokaze, a ne temeljilo samo na e, anegdotama. I konačno, planiranje budućnosti u zemljama rasturenim e, sukobima treba planirati odmah kako bi se iznašlo valjano rješenje. Hvala. Grazie, grazie, sentito tutti. Hvala. Zahvaljujemo svim našim stručnjacima. Sad imamo malo vremena za raspravu do 6.30. Lena Valentijana, naša izvjestiteljica, će započeti. Hvala lijepa. Zahvaljujemo našim stručnjacima. Zahvaljujem na načelima koje su iznijeli. Ja to podržavam kao i projekte. Mislim da su odlični. Moramo napisati naše izvješće koje će odraziti stvarnu situaciju s kojom smo suočeni. Ja mislim, oni su to i puno bolje rekli od mene, da ta politika razvoja i humorne aktivnosti ne mogu nadomjestiti ulogu politike i kreiranja politika. A u izvješću se moramo baviti tim kreiranjem politika, od toga da govorimo o vanjskom aspektu. zahvaljujući možda ovoj strašnoj izbjegličkoj krizi, A to još nisu izbjeglice, iako bi oni to rado bili, veliki broj njih je pobjegao i imaju status izbjeglica, ali mi govorimo o sirijskim izbjeglicama. To znači da mi pričamo o izbjeglicama iako ih ne priznajemo kao izbjeglice. Dakle, temeljem te krize u Siriji smo postali svjesni toga koliko ta raseljenje i progon ljudi neće prestati tijekom idućih 10-20 godina. Vjerojatno ćemo posvuda imati sve više takvih pojava. To znači radi se o jednom vrlo važnom političkom području tijekom idućih godina. Jedan područje koje zahtjeva multidisciplinarni pristup. To su i naši gosti objasnili. Jer ti migracijski tokovi ljudi koji traže bolji život neće prestati. I dalje će to postavljati pitanja naše vrijednosti, naše zakone, jer e, su im naši zakoni nepoznati. To znači uvijek iznova će predstavljati određeni izazov u pogledu toga što je Evropska unija govore, ali ne čini. Istovremeno e, je to jedno sigurnosno političko pitanje. Dakle, ako ne postoji koordinacija, sigurnost, pravna sigurnost, dostojanstvo za te migrante, onda to nosi i određene sigurnosne probleme. Dakle, to su teška pitanja za one koji donose odluke. Većina koja je donosila te odluke u posljednje vrijeme se više bavila sigurnosnim aspektom, a ne humanitarnim. Dakle, to je nešto što isto tako moramo uzeti u obzir jer ti migracijski tokovi kretanja je nešto što veliki broj ljudi u Europi, a izvan Europe koristi kako bi potaknuli i osnažili ovaj populistički antieuropski diskurs naravno, ako govorimo o Europskoj uniji, solidarnosti i pravima ljudi, trebamo se pozabaviti time. Uvijek iznova imamo javni diskurs koji nije u skladu s našim odlukama. Dakle, moramo ili promijeniti naše odluke ili naš javni diskurs. A budući da želimo mijenjati naše vrijednosti, moramo mijenjati našu politiku ali moramo pritome zadržati ono što je bilo dobro, ali nam vjerojatno treba bolja koordinacijska politika. I kad govorimo o sirijskoj krizi, doživjeli smo da vanjska politika apsolutni ključ za sve. je to povezano sa prevencijom konflikta, vladavanja konfliktom, e, djelovanjem nakon konflikta sa stvarnošću u pojedinim zemljama i to u suradnji s tim zemljama koje su isto tako tranzitne zemlje za one ljude koji bježe. Europska perspektiva se sastoji u tome da te ljude po svaku cijenu e, zadržimo izvan naših zemalja, a ako ih držimo dakle izvan naših granica, oni opet ostaju ljudi sa određenim ljudskim pravima. Stoga moramo sad razmisliti o tome kako mi možemo uspjeti u tome da te ljude integriramo, jer oni imaju pravo migrirati, i seliti se, jer su ljudi. Ja imam to pravo, imam pravo e, seliti se u Berlini, niko mi to ne može zabraniti. Ali sami ministri unutarnjih poslova neće moći riješiti te probleme, ani ministri vanjskih poslova. To je ta perspektiva perspektive koje mi želimo unijeti u naše izvješće. I to je potpuno adekvatan parlamentarni okvir za raspravu ovih tema kojima danas raspravljamo. Hvala. Gospodin de Mera, Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine predsjedavajuće, Zahvaljujem dragi Antonija. i ja pozdravljam ovo što su naši gosti rekli ovdje. A sve što je ovdje izrečeno će nam pomoći u našem radu. S nekim stvarima se baš ne slažem u potpunosti, ali neću sad o tome govoriti, jer se prije svega radi o tome da nekako povežemo ove pozitivne aspekte koje su gosti danas ovdje iznijeli. Važna je naravno razmjena, odnosno ta poveznica između prisrednog raseljavanja i razvoja. Dakle, mi empirijski gledajući smo svjesni e, te tragične stvarnosti, a i poznata mi je povijesni aspekt, međutim sad nije pravi trenutak da nabrajamo sve te kontakte koje smo imali e, diljem svijeta u svim izbjegličkim logorima, a i u najnovijoj povijesti koja je tijekom posljednjih 30 godina opet e, bila povezana sa određenim velikim, velikim progonima o predavanje, o komunikaciji komisije zasigurno, komunikaciji komisije je bilo zasigurno velike pomoći. Želio bih reći da tijekom svog života i političkog angažmana sam utvrdio da izbjeglice nemaju pristup javnim službama, ni tržištu rada, a još manje imaju e, ravnopan pristup jednakosti. Stoga se slažem s onim što je prvi govornik rekao. Uistinu je teško u takvim izbjegličkim logorama naći i začetak nekog dostojanstva. Elena i ja tu želimo dati jedan pozitivan doprinos. Isto tako temeljem komunikacije Evropske komisije o tome što mi kao političari sad trebamo učiniti. kako bi ostvarili naš najviši cilj, moramo se fokusirati na konkretne mjere koje ću ja ovdje navesti. Obrazovanje. Tu se spominjalo obrazovanje. Gospodin Prozi je govorio o tome, onda pristup tržištu rada i uslugama. I na kraju bih želio naglasiti isto tako važno da korektno surađujemo e, sa lokalnim vlastima i tu znamo o čemu pričam. Dijelu prošlosti sam ja djelovao unutar lokalnih vlasti i tamo gdje sam ja djelovao Doživjeli smo koliko je važna solidarnost kod prisilnog raseljavanja i kod izbjeglica. A ova komunikacija stvara čitavu mapu izbjeglica diljem svijeta. 86% izbjeglica živi u zemljama u razvoju, a razvijene zemlje se brinu samo 25% izbjeglica. Tu bih želio ukazati na središnju ulogu vlada zemalja koje primaju izbjeglice, pogotovo kada govorimo o e, migracijskim tokovima budućnosti. Tu mi se čini taj dio komunikacije komisije pozitivan. Dakle, tu se govori o suradnji u pogledu razvoja, humanitarnu pomoć i e, politički angažman, kao što je Elena to već rekla. ali ipak imamo određene sumnje ili neka otvorena pitanja, budući da je već dosta kasno, ja ću pokušati stvari činiti jednostavnim. Moje prvo pitanje je povezano sa apelom za rano planiranje ili upozoravanje. Tu se radi u, o upozorenjima u pogledu konflikta ili se time misli i na upozorenja u pogledu situacija kad bi moglo doći do toga da neke države moraju primiti izbjeglice. Govorilo se o izbjegličkom logoru da da, to je veće od Vajadoliti ili La Korunja. Sad bi to trebalo uništiti, taj izbjeglički logor. A što učiniti s tim ljudima koji su tako očajni? Što učiniti s tim ljudima? I onda kriza u Čadu, Boko Haram i kriza u blizini Čadskog jezera dokumente na koje se upućuje, dakle stranica 8 komunikacije gdje se govori o instrumentima politike razvoja i da je bitno određena analiza kao određena priprema u zemljama koje bi trebali prihvatiti izbjeglice. Dakle, tu je bitna mogućnost prihvata kapaciteta i samog obrazovanja. Moje posljednje pitanje se odnosi na ovaj posljednji aspekt vezano uz obrazovanje. Ne znam može li tu komisija pružiti podršku. Dakle, o kakvoj financijskoj podršci se tu govori, o kojem novcu tu govorimo? a kod e, revizije višegodišnjeg financijskog okvira 2017. Da li će se to uzeti u obzir? Hvala lijepa na vašem izlaganju. Mi mogli govoriti o tome kako se obhoditi s tim tijekovima ili o kontroli toga, ali nakon višegodišnjeg iskustva mogu vam samo reći da ti tokovi koji nastaju zbog ratova prestaju tek kad prestaju ratni sukobi. Hvala lijepa. To je bio gotovo izvješće koje si tu iznio. Nemamo sad više puno vremena, imamo još dvoje ljudi koji se javilo za riječ, minuta po osobi. Gospodin Demis Maker, govorit ću nizozemski. Mi pozdravljamo komunikaciju komisije, 60 milijuna ljudi koji se diljem svijeta nalaze u bijegu, čak i raseljene osobe, krize s kojima je Europa suočena, to zahtjeva određene političke mjere kako bi se mogla poboljšati situacija. Dakle, pozdravljamo ovu komunikaciju, mi smo za podršku, za bolji podršku a i za stvaranje perspektive za te ljude. Recimo da sam ja ubjegao kad ne bih vidio nikakvu budućnost, e, kad bi završio samo u tim logorima, onda bih i ja plaćao krijumčarima da sebi djeci osiguram bolju budućnost u Europskoj uniji. Dakle, poboljšanje obrazovanja, tržišta rada, smještaja u zemljama gdje se nalaze izbjeglice. To je apsolutno važno. I tu Europska unija još treba odigrati svoju ulogu. Imam par pitanja. Gospođa Halt je rekla par stvari, a to je navedeno u zaključcima vijeća, da je bitno imati činjenice. Zajednički trebamo moći analizirati situaciju u pogledu izbjeglica. Moramo imati pouzdane podatke, dobru analizu tih migracijskih tokova, ali isto tako dobre podatke u pogledu zemalja domaćina. Dakle, to empirijski mora biti podkrijepljeno. Ja se pitam ima li komisija uopće takve podatke? Možemo li govoriti o empirijski potkripljenim rezultatima? Može li mi komisija, na primjer, reći koje političke mjere mogu doprinijeti tome da izbjeglice mogu same sebe podržavati ili to možda i ne mogu. Postoje različiti zahtjev u različitim regijama. Kako će se komisija time pozabaviti? Onda drugo pitanje koliko se uzimaju u obzir osjećaj zemalja i društava domaćina, dakle zemlje prihvata, ako da li, da li se i nužne mjere, dakle, se kako je situacija sa suradnjom sa tim društvima. A onda kada govorimo o Ukrajini, koja nije tako daleka od nas, tu imamo jedan aktualni konflikt. Prije dvije godine sam bio na istoku Ukrajine, Njetropetrovsk, kada su tamo počeli stizati prve se sa svojim plastičnim vrećicama. U međuvremenima jedan i pol milijun ljudi kojima je potrebna pomoć, kojima je međunarodna zajednica obećala pomoć. Dakle, mora se rano već početi planirati, zamisliti scenarije kako bi se moglo naći održivo rješenje, ali ja ne vidim da to postoji. Dakle, to je više jedno upozorenje nego pitanje. Hvala. Zeleni pozdravljaju komunikaciju komisije. Isto tako bih se željela izračito zahvaliti na tome što niste predstavili samo tehničke detalje, već ste isto tako e, ustinu naglasili da ovdje govorimo o ljudima i to o jednoj skupini ljudi koja je izračito ranjiva. Danas smo već imali ovdje e, slovačko predsjedništvo, a i vi ste spremni za to da povežemo ovo pitanje više sa pitanjem razvoja. Dakle, tu je ta dugoročnost mjera jako bitna. I to treba podržati. Ali imam sad tu jedno pitanje. Pri tome se naravno razmišlja o tome da se ljude integrira na lokalno tržište rada. A izvjestiteljica već govorila o tome da tu uvijek imamo jedan nesrazmjer između onoga o čemu ovdje razgovaramo, što želimo, ali i kako se onda ovdje u Europi ponašamo kad malo razmislim tu o integraciji na tržištu rada na europskoj razini. Moram reći da tu baš nismo dobar primjer. Dakle, svakom slučaju bilo bi lijepo kad bi još jedan puta mogli čuti što u praksi uistinu želite učiniti da to bolje funkcionira nego što je to sad kod nas u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Posljednji riječ ima kolega Celer. Hvala lijepa. E, dosta ovoga svega meni se čini vrlo očitim. Dakle, čitam ono što je doista važno je osigurati da dionici naše razvojne politike surađuju sa onima koji se bave humanitarnom pomoću. Pa izbjeglička kriza nije nešto s čime se suočavamo od jučer. Mi smo u proteklim godinama imali dosta izbjegličkih kriza od 90-ih eh, zbog rata u Jugoslaviji. Dakle, sve su nam te situacije poznate i zato se pitam zašto sve ovo ne, eh, ne činimo već. Dakle, upućujem poziv europskim eh, institucijama, komisiji, jer s ovim smo već odavno trebali započeti E, kad kažete Europska unija treba preuzeti odgovornost, onda e, tko je po vašem mišljenju Europska unija? Europska unija je unija zemalja članica. E, međutim, zemlje članice ne žele preuzeti odgovornost, nego je žele prebaciti na nekog drugog i sad mi želimo da Europska unija kao entitet preuzme tu odgovornost međutim jedan od glavnih e, stupova e, kohezije unutar Europske unije je slobodno kretanje ljudi. Međutim, e, kao rezultat jedne kampanje koja je pokrenuta, većina građana Europske unije sada odjednom dovodi u pitanje tu jednu od četiri tomljne slobode. Dakle, ono što želim reći, ne smijemo ostati na teoretskoj razini, moramo implementirati e, i pretvoriti riječi u dijela. Na primjer, e, uzmimo Južni Sudan, pogledajte što se tamo događa. Čak i oni koji su na vlasti više ne mogu kontrolirati svoje trupe, svoju vojsku. E, ovaj poziv na mir koji su uputili lokalni vođe, čak su i ti pozivi ne daju nikakve rezultate, ostaju bez rezultata. Dakle, mislim da mi sami moramo uložiti napore zemlje član, kako zemlje članice, tako i europske institucije i moramo e, prijeći sa riječi na dijela. E, ne možemo nastaviti ovako kao do sada jer time nećemo postići nikakve rezultate. Što je sa tim ljudima? E, naši građani su e, se osjećaju nesigurno zbog ove situacije, ulažu se napori u integraciju. 25 milijardi morat će se upotrijebiti za tu integraciju samo u mojoj zemlji, Njemačkoj, a procjene e, za E, budućnost su da će čak 100 milijardi eura biti potrebno e, za tu svrhu. Morat ćemo organizirati pristup tim e, tržištu rada za te izbjeglice. Oni moraju naučiti jezik zemlje u koju su došli. Mora im se dakle pomoći oko toga da naprave e, svoju svoj dobar životopis u skladu sa e, pravilima kako se to radi u zemlji gdje žive i tako dalje i tako dalje. Dakle, potrebna je suradnja između institucija Europske unije i zemalja članica i to na temelju međusobnog povjerenja, a u e, Europskoj uniji ja trenutno ne vidim da to postoji. Hvala lijepa. Imamo još vrlo malo vremena, ali ne baš mnogo, tako da mogu dati po tri minute svakom od naših panelista da odgovore na postavljenja pitanja i da daju svoje komentare. Izvolite. Najpša hvala predsjedniče. Evo, navikli smo na ovakve situacije, tako da nije problem. Nekoliko elemenata jako važnih eh, koje smo čuli tijekom nastupanja. Dakle, partnerstvo i dijalog s vlastima zemalja podrijetla, zemalja prihvata i osobito s lokalnim tijelima vlasti. To su ključni elementi ove nove politike. No, pod uvjetom naravno da imamo prave sugovornike. Tu je naveden eh, primjer eh, logora Dada. ako se izađe iz te krize, Tom će biti tako vjerojatno na temelju otvorenog dijaloga sa kenijskim vlastima, sa somalijskim vlastima, sa lokalnim tijelima vlasti u Somaliji, ali sigurno i sa drugim tijelima, zemljama i organizacijama u regiji, mislim na Etiopiju i na druge, svi trebaju biti uključeni u e, potragu za rješenjem ovakve krize. Pristup uslugama je od ključnog značaja jedan od vas izvjestitelja su to spomenuli, govori se o zdravstvenim, o obrazovnim uslugama, o tržištu rada o, i općenito o e, javnim uslugama, službama. No i tu je ključ, jer taj do tog pristupa ne može doći na temelju konkurencije koja će biti stvorena između razmišljenih osoba i e, lokalnog stanovništva. Svi moraju biti u jednakim uvjetima i o tome će ovisiti uspjeh ili neuspjeh integriranog e, humanitarnog programa koji će biti izrađen u partnerstvu i suradnji sa lokalnim tijelima vlasti i nacionalnim vlastima nove. Navedne službe su od ključnog značaja. Jedan od primjera jeste obrazovanje. Mi to nastavimo napraviti u Libanonu, u Turskoj, vjerojatno ćemo sutra to pokušati napraviti u Grčkoj. Radi se o konzultaciji obrazovnog sustava e, u državi prihvata. Radi se o tome da im treba omogućiti da apsorbiraju dakle nove, e, nove do, ljude koji dolaze, ali istovremeno treba uz tu konsolidaciju nacionalnog sustava javne službe E, ići paralelno sa neformalnim e, i žurnim e, sustavom obrazovanja koji su prioritet povjerenika Stidenidesa, a to su prateće mjere kako bi se pripremilo tu djecu da uđu, da budu integrirani u ovaj novi obrazovni sustav. Što se tiče pitanja o analize o potrebama i ranim sustavom upozoravanja, mogu reći gospodinu Dijasu da rano upozoravanje za nas je druga koncepcija ona šira koja nije ograničena samo na analizu situacije i analizu sukoba, no isto tako želim jasno reći da moramo nužno još uveliko poboljšati tehniku analize i procjene potreba i glede e, razmišljenih osoba i glede e, zajednica koji prihvaćaju i to to je jedna od stvari e, koje su, koje su donatori preuzeli na sebe u ovom e, takzvanom Grand Bargainu koji je e, organizirala gospođa Georgijeva koja je potpredsjednica komisije. Još za kraj, e, Ukrajina je spomenuta, mi smo jako osjetljivi na situaciju u toj zemlji i savršeno je jasno da smo namjerno sredotočili humanitarno pitanje na mjesta gdje je hitnost najjasnija, dakle u borbenim područjima broj razmještenih je ogroman, toga smo svjesni, ali tako smo svjesni da je e, prva odgovornost odgovornost e, na vladi Ukrajine. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Ambrozu, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak, htio bih dati samo dva komentara. E, slažem se s ovim što je upravo rekao. Prvi komentar spomenuto je pitanje najnovijih e, tokova, izbjegličkih tokova u Europu i pitanje sigurnosti i kontrole nad tim izbjegličkim tokovima također i u interesu sigurnosti. Mislim da se moramo pomiriti s nečim što u Europi ovih dana nije popularno, a to je činjenica, odnosno iskustvo iz, mnogih des, iz mnogo desetljeća pokazuje da što je restriktivniji sustav e, što se tiče pristupa e, migranata to e, se više intenzivira, odnosno povećava broj onih koji pokušavaju ući ilegalno. E, mi, dakle, restriktivnim mjerama ne povećavamo našu sigurnost, nego zapravo povećavamo nedostatak kontrole i tako da se prije ili kasnije moramo pomiriti sa činjenicom da kako bismo imali veću kontrolu i bolje upravljali tim e, e, tokovima moramo uvesti legalne mehanizme i e, omogućiti legalan pristup migrantima Europi. To je učinjeno u drugim dijelovima svijeta. Dakle, postoje legalni kanali za migrante u nekim dijelovima svijeta to e, je mnogo bolje e, regulirano nego kod nas, tako da ja ne govorim samo o teoriji, nego o praksi koja postoji već u drugim dijelovima svijeta. Drugi komentar Druga dva komentara koja sam još e, htio iznijeti, spomenuto je, spomenuta je mogućnost da se omogući pristup tržištu rada i tako dalje. Mislim da je to mit koji treba kojem treba e, stati na kraj. Postoje možda jedan manji broj ljudi koji, koje možda privlače, privlači Europa e, međutim, da, dakle da postoji taj E, faktor privlačenja iz Europe za te ljude, međutim taj faktor privlačenja je zanemariv u odnosu na faktor koji te ljude tjera iz njihovih domova. E, oni ne dolaze u Europu zbog toga da bi ovdje imali pristup tržištu rada, oni dolaze zato što ih e, tjeraju bombe, koje na njih padaju tamo gdje su oni kod kuće ili zato što su tamo živjeli u totalnom siromaštvu i bjedi. Dakle, taj faktor, privlačni faktor, e, da, možda ga trebamo imati u vidu, ali mislim da ga vrlo često precijenjujemo, odnosno njegovu važnost e, vrlo često precijenjujemo. I posljednji komentar, e, spomenut je primjer logora Dadab i e, e, toga što mi, što Evropska unija može učiniti. Sad kada je ta e, odluka donešena i da li postoji mogućnost da se ti ljudi vrate u Somaliju i kakav će biti učinak toga, posljedice toga. Mislim da je to nešto što trebamo uzeti u obzir e, kad e, e, donosimo evropske politike. Neke odluke i neki programi koji se trenutno implementiraju, jedan od elemenata, jedan od ključnih elemenata pritom je potreba da se poveća stopa E, povratka tih migranata, dakle onih koji su došli u Europu. Zašto je to važno? Pritom je važno i koju vrstu povratka želimo imeti i kamo, jer nije isto vratiti tisuća ljudi u Južnu Afriku ili u Mogadišu. To nema iste posljedice i e, dakle važno je kad je kad se radi o tome da se pripremamo za ono što će doći, moramo na adekvatan način pripremati naše politike i naše, i naše e, mjere, jer inače ćemo možda e, vidjeti da ponekad imamo ideje, ali dobre ideje, ali kad ih provedemo u praksi onda one ipak imaju loše posljedice. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka jer i kolege su već mnogo toga rekli. E, gospođi Demes Makers htjela bih reći da doista imamo primjere gdje zajednice e, koje su e, domaćini i raseljeni ljudi žive u harmoničnoj u harmoniji u skladu međutim to se ne događa baš često e, naravno ovisi o obje zajednice domaćinima i raseljenim osobama, ali naravno pitanje, to je pitanje i resursa koji stoje na raspolaganju. Postoji e, niz metodologija e, koje se mogu potrebiti da se to postigne e, i to je nešto na čemu radimo u ovom Savezu za rješenja E, gospođi Hojbuh e, bih htjela zahvaliti za ovo što je rekla da ljude treba integrirati na tržištu rada, da mi kao Europska unija e, i, i dakle institucije unije i zemlje članice da moramo e, dati dobar primjer. Doista to je od kritične važnosti da ne prebacujemo našu odgovornost na susjedne zemlje, zemlje kao što su Turska i Jordan. E, primile su milijune e, izbjeglica, u Turskoj imaju tri milijuna izbjeglica i to je veliki izazov za njihovo tržište rada. Mi u Danskoj imamo 8 tisuća, dakle moramo sagledati e, stvari u, e, u, u, njihovoj, u njihovim pravim dimenzijama. Što se tiče izbjeglica iz Sirije, gospođi Valenciano, ja sam radila za Crveni križ i 2012. sam se bavila izbjeglicama iz Sirije u Jordanu i Libanonu. E, tamo su izbjeglice primani jednostavno kao braća i sestre i nisu bili registrirani. Dakle, postoje povijesni razlozi zašto e, E, dakle postoje ljudi sirijskog podrijetla koji su već živjeli u Jordanu iz drugih razloga koji nisu bili e, došli u Jordan kao izbjeglice zbog rata i oni su jednostavno primili E, svoju braću iz Sirije. Dakle, postoje velike razlike od zemlje do zemlje. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti i kolegama iz odbora DEVE koji su sudjelovali u ovoj zajedničkoj raspravi. Sljedeći naš sastanak imat ćemo 29. kolovoza. Želim svima e, ugodne ljetne praznike i zahvaljujem prevoditeljima. Hvala.